obvezu priopćiti vam da je zastupnik Miroslav Ransdorf preminuo 22. siječnja e, u dobi od 62 godine. Gospodin Ranstov je bio od 2003. do 2016. godine uvaženi zastupnik GUEA. Bio je potpredsjednik odbora za industriju, istraživanje i energiju i zastupnik parlamentarne skupštine oslanstva za Euronest i oslanstva za odnose između Europske unije i Ukrajine. E, gospodin Ransdorf je bio uvaženi autor koji je objavio mnogo studija između ostalog o povijesti reformacije, Marksa i e, o američkoj političkoj kulturi. Molim vas za minutu šutnje kako bismo odali počast našem preminulom zastupniku. Sjednite.